prava intelektualnog vlasništva u trećim zemljama. E, četiri minute dajem izvjestitelju. Hvala. Lažna roba je jako e, štetna za gospodarstvo, za kvalitetu i za istraživanje. Zato mislimo da je ključna strategija da procijenimo intelektualno vlasništvo i zaštitimo intelektualno vlasništvo e, koje će paziti koji je utjecaj na pristup e, nekim osjetljivim proizvodima kao što su lijekovi a da ne, ne krši osobna prava. I zato smo razmišljali o strategiji koja će jačati e, intelektualno vlasništvo u trećim zemljama, e, gdje, a to smo u odboru za e, međunarodne trgovine glasovali. To potvrđuje komunikaciju komisije iz 7. mjeseca 2014. gdje smo predložili novo djelovanje nakon što nije uspjela akta. Dakle, prava intelektualna vlasništva su se jako razvila u posljednjih deset godina zbog e, brzine kojom se razvijaju tehnologije i u novim e, gospodarstvima. I zato jedna strategija koja bi trebala biti učinkovita kao prvo mora uzeti u obzir upravo takav razvoj i predložiti e, isto tako koherentne intervencije. Mislimo da sada 39% gospodarske aktivnosti Europske unije i 26% zapošljavanja, dakle 56 milijuna radnih mjesta je generiraju upravo e, društva koja imaju prava intelektualnog vlasništva i u našem izvješću koje danas predstavljamo za glasanje parlamenta e, cijenimo pristup e, komisije zbog toga što uzima u obzir na uravnotežen način, različite interese. Oni koje imaju s jedne strane e, prava intelektualnog vlasništva, a s druge strane potrošača. Ne postoji neka normativa ili zakonodavstvo koje dobro funkcionira ako ne uzmemo sudjelovanje svih dijela dionika i zato u ovom kontekstu je nužno da svi građani čak i u velikim i u svakodnevnim e, gestama budu odgovorni kako bi ukinuli e, bilo kakvo, kakva e, lažna roba ili piratstvo E, više se ne, više se ne lažira roba koja je e, luksuzna roba, nego i e, hrana, igračke i slično što stvara rizik za zdravlje potrošača. I zato komisija smatra da treba postojati transparentnost, komunikacija i koordinacija svih mjera. Ako uđemo u više pojedinosti, glavne e, točke našeg izvješća je e, potreba da se e, fizički razlikuju i žigovi i autorsko pravo i zato treba napraviti jedan e, konstruktivni dijalog koji će uključiti sve dionike, a isto tako e, Europski observatorij za e, kršenje intelektualnog vlasništva treba biti uključen. Isto tako moramo prilagoditi cijenu generičkih lijekova u onim zemljama gdje se oni prodaju kako bi svi mogli pristupiti tim proizvodima. Isto tako moramo reći da oznake geografskog podrijetla su isto tako važni kao i druga, druge tipologije intelektualnog vlasništva jer e, omogućavaju e, praćenje tog proizvoda i, e, i E, postoji help desk za intelektualno vlasništvo u zemljama u razvoju i zato je komunikacija izvrstan prvi korak koji mora naravno imati e, određeni nastavak i zato Europska e, unija treba imati unutarnje zakonodavstvo koje će osigurati ne samo učinkovitost nego i bolju snagu za multilateralne i bilateralne pregovore. Hvala. Prelazimo na spontano javljanje na riječ. Gospodin Frunzulika je prvi. Hvala, gospodine predsjedavajući. S obzirom na značajne promjene koje su se dogodile u području e, prava intelektualnog vlasništva u proteklih deset godina, mislim da je zaštita i provedba tih prava doista važno pitanje koje treba riješiti kako bismo se borili protiv prijetnje kršenja tih prava E, inovativnosti, kreativnosti i otvaranju radnih e, mjesta. E, ja, ja se slažem s prijedlogom komisije da se revidira strategija za zaštitu i provedbu prava intelektualnih intelektualnog vlasništva u trećim zemljama i to je nešto što je važno za svaku inicijativu vezanu uz to područje i na kraju bih htio reći da se slažem e, i sa zaštitom e, protoka generičkih e, lijekova, što je i u skladu sa zaštitom farmaceutskih istraživanja. Hvala gospodin Marijars. konkurentnost e, u Europskoj uniji ne bi se te, trebala temeljiti na smanjenju plaća, već na znanju, inovacijama, e, prava intelektualnog vlasništva e, odgovorna su za 39% posto ekonomske aktivnosti u Europskoj uniji i oni e, zapošljavaju 26% radne snage, to je 56 milijuna ljudi. Potrebna nam je e, bolja zaštita prava intelektualnog vlasništva ne samo u Europskoj uniji, već i u trećim zemljama. Istodobno moramo zaštititi vlasnike e, tih prava kako bismo među ostalim ispriječili stvaranje monopola koji također otvaraju prostor s špekulacijama. Sasvim je jasno

Već smo to i čuli, a sada i parlament e, može na pet minuta ovo prokomentirati, a komisija će e, sve zapravo e, završiti. Ja sam pročitao ovo izvješće na 14 stranica i ne mogu ovdje pronaći dvije važne riječi, a to su male tvrtke. Zaštita prava intelektualnog vlasništva znači i zaštitu e, različitih patenata, a e, mala poduzeća su u opasnosti ako žele uvesti e, na tržište bilo što što imalo sliči tome što je zaštićeno patentom. E, u globalnom tržištu ne smijemo to zaboraviti. Gospodin Kaputo. Prezidente. Hvala gospodine predsjedniče. E, prava intelektualnog vlasništva se povijesno razvijaju i zapravo su na temelju temeljnih prava i razvoja europskog i međunarodnog društva. Kako bismo znali koje je originalnost važnosti jednog e, trenutka e, kreacije i stvaranja e, je zapravo ono što je postigao zapadni svijet i danas umjetnost nije odvojena od kulture i zdravlja potrošača koji su zapravo krajnji cilj znanstvene misli Dakle, jako je bitna naravno autentičnost lijekova i e, hrane e, koja je napadnuta od e, organiziranog kriminala. I zato plan aktivnosti Europske unije mora biti učinkovit i mora stvoriti jedan zakonodavni okvir koji će uključiti ta prava. E, e, pravo intelektualnog vlasništva nikada nije bilo toliko važno koliko je to posljednjih godina, ne samo u, s obzirom na inovacije, nego i s obzirom na tehnološki razvoj, isto tako što se tiče e, tehnološke pismenosti. Međutim, postoje određene prepreke u provedbi pravila. E, zemlje se bore sa različitim izazovima, posebno kada postoje žrtve nezakonite trgovine zato što nemaju mogućnosti da se bore protiv takvih nezakonitosti. Moramo imati na umu da strog pravni okvir je izuzetno važan kako bi jako dobro funkcionirao, e, funkcionirala prava intelektualnog vlasništva. Mi smo jedna od najpogođenijih e, zemalja i e, veliki, postoje veliki pritok takve nezakonite robe i zato moramo temeljiti naše aktivnosti na dobrim praksama. Hvala. Gospođo Begin. Zaštititi intelektualno vlasništvo je sigurno jako važno, ali isto tako je važno znati koje intelektualno vlasništvo, na koje mislimo. To izvješće mi podržavamo dijelom, međutim ima i neke elemente koji nas brinu. Ideja da je potrebno trećim zemljama nametnuti naše standarde zaštite intelektualnog vlasništva izgleda dobro i dijelom i jest. Međutim, ako europskim e, društvima dajemo e, mogućnost da tamo proizvode, a ne, ne dajemo radna mjesta europskim građanima, ne radimo dobru uslugu tim ljudima. E, ja ni na koji način ne želim e, poticati piratstvo, međutim ne mogu ni prihvatiti nove megaplod e, slučajeve kada su zatvorili jedan ured samo zbog toga što je imao nekoliko fajlova koji su bili piratski. Isto tako želim reći nekoliko riječi u vezi sa lijekovima. Mislim da prava intelektualnog moraju biti štit e, iza kojeg velike multinacionalne kompanije skrivaju svoje interese. Hvala, povjerenica Jurova. Dragi e, zastupnici, želim e, zahvaliti izvjestiteljici gospođi Moskin e, na ovom izvješću koje pokazuje koliko je važno zaštititi i provesti prava intelektualnog vlasništva u cijelom svijetu za naše dionike. Isto tako naglašava potrebu da komisija ne samo nastavi, nego ide i dalje od napora koje je već učinila u tom smislu. Komisija dijeli odluke i pozdravlja e, interes koji je pokazan na, e, za pristup e, za zaštitu i provedbu prava intelektualnog vlasništva u trećim, u trećim zemljama koji pokušava na neki način uspostaviti ravnotežu između raznih interesa. Istina je da rasprava za uspostavljanje ravnoteže između različitih interesa je zaista složena gospodarski interes postoji na svim stranama i zato sve nas brine da e, vidimo da se krše prava intelektualnog vlasništva i da se to povećava u posljednjih godina i da to oduzima znanje Europske unije i radna mjesta i zato E, izvješće traži da se pozabavimo i dalje tim problemom. Mnoga pitanja su izražena u ovom e, izvješću s kojima se potpuno komisija slaže kao što je potreba za sljedećim za širim e, uključenjem dionika u raspravu o pravima intelektualnog vlasništva o većoj svijesti e, potrošača o kršenjima intelektualnog vlasništva i da se e, uspostavi koherentnost između provedbe i zaštite tih prava i drugih politika. Isto tako moramo potvrditi da odnos između prava intelektualnog vlasništva i e, pristupa e, e, jeftinim lijekovima je nešto što je nešto što na nešto ne mislimo često. Isto tako moramo vrlo dobro, e, dobro pozornost dati određenim e, e, poglavljima o intelektualnom vlasništvu u našim ugovorima o slobodnoj trgovini. Isto tako trebamo uskladiti europske politike kako bi pomogli povećati standard zaštite i provedbe prava intelektualnog vlasništva u cijelom svijetu. Trebamo razmotriti daljnju pomoć za zemlje u razvoju koji žele e, razviti svoj sustav zaštite intelektualnog vlasništva. Komisija će pozorno pratiti e, preporuke koje se daju u ovom izvješću tijekom provedbe strategije za zaštitu i provedbu prava intelektualnog vlasništva u trećim zemljama. Mi se radujemo što ćemo i dalje raditi s parlamentom i sa svim dionicima e, u ovoj mjeri. Isto tako morate biti sigurni da ću sve vaše komentare koje ste danas dali prenijeti moje kolegice Cecilije Malstrom koja je povjerenica e, koja je nadležna za ovaj dosije. Hvala gospodine predsjedavajući i hvala dragi zastupnici. Hvala povjerenici. Dakle, stigli smo do kraja rasprave.